2016. od 9 do 14.30 i onda od 15 do 23 sata. Dnevni red je javno dostupan, možete ga pronaći na internetskoj stranici Europskog parlamenta i ovime zaključujem.